Prelazimo sada na današnji dnevni red. Konačni prijedlog dnevnog reda, što ga je u četvrtak 21. svibnja usvojila konferencija predsjednika, je podijeljen. Nisam zaprimio zahtjev za izmjenu dnevnog reda, pa eh, prema tome konstatiram da se dnevni red nije promijenio. Imamo sada dnevni red. Za nekoliko minuta ćemo otvoriti svečanu sjednicu. Izvolite. Gospodine predsjedniče, drage kolege, želim privući vašu pozornost na činjenicu da je s moje lijeve strane sjedalica prazna. To je mjesto gospođe Marine Le Pen. Mislim da nije došla na ovaj sastanak ne zbog toga što ima problema na zračnoj luci u Briselu, već zato što je sada u Moskvi i mediji izvještavaju da je ona otišla tamo po primanje redovnog kredita iz Moskve i ja mislim da ona nije samo samo zbog novčanih razloga, već i da prime i upute. Molim da Francuska istraže ovakvu dubioznu e, kampanju i molim da me parlament podrži. Mislim da vaša primjedba nije vezana za dnevni red. Gospodine predsjedniče. Dopustite mi da privučem pozornost kolege da je gospođa Marine Le Pen u Parizu. Te ako zaista želi znati kakve odnose imamo mi s predsjednikom Dume, svake godine razgovaramo sa predsjednikom Riškinom. To nema veze s financiranjem, već je to vezano za odnose koje imamo već dugo vremena s tom zemljom. Ja imam odnose s Rusijom već preko 20 godina. Molim vas, nemojte bilo gdje tražiti informacije naročito ne po smeću, već se držite vašeg zadatka koji imate kao, e, kao e, zastupnik. Gospodine predsjedniče, i ja ću se sada javiti da tražimo od konferencije predsjednika da se smatra sukobom interesa ako neka politička stranka ili zastupnik dobiva iz inozemstva financiranje, bilo da se radi o stranci Front National ili nekoj drugoj. Ah, hvala kolega Bostinaru. Ovo također nije vezano sa dnevnim redom, a predsjednik vašeg kluba zastupnika će, bude li smatrao da je to prikladno, to pitanje pokrenuti na odgovarajućem forumu. Oprostite, čini mi se da e, nije prikladno da o ovoj temi govorimo, budući da to nije na dnevnom redu. I Jedan je zastupnik spomenuo problem, drugi je na to odgovorio, ali sada nam predstoji svečana sjednica i prema tome vrijeme je da saslušamo našeg gosta Banki Muna. Moramo sada gospodinu Šulcu i e, Ban ki dati mogućnost da uđu u vječnicu. Prekidamo načas sjednicu.